srijedu ću zajedno s predsjednikom vijeća potpisati pet pravnih akata koji su usvojeni u redovnom zakonodavnom postupku, a naslovi tih pravnih akata biti će objavljeni u zapisniku ove sjednice, a sada dolazi